pomoću diplomatskih načina. Bude li Turska poštovala uvjete, ona će ući u Europsku uniju. Ne bude li zadovoljila uvjetima i mjerilima, jednostavno neće ući u Europsku uniju. Moramo podržati mehanizme za uspostavljanje demokracije u trećim zemljama. U tom smislu vrlo je važno da podržavamo građansko društvo. Hvala lijepa. Ja sam krivo pročitao vaše ime, gospođo Rodriguez. E, sada završavamo sa e, prijavljenima u e, redovnom javljanju za riječ. Prelazimo sada na spontano javljanje za riječ. Nadam se da ću svima mogu dati riječ. Sad najprije kolega Lid ima riječ na jednu minutu. Čestitam Katepiri na ovom dobrom izvješću o Turskoj. U Turskoj promatramo povlačenje demokracije i imamo masovne otkaze s državnim službenicima, ograničavanje medijske slobode. Kolega, ja smo zapravo bili prisutni e, suđenju, suđenju e, pa bili također u Tursku, pratili smo slučajeve optuživanja i procesuiranja e, novinara. Sada se akreditacije oduzimaju i stranim novinarima. To su naši novinari koji tamo više ne mogu raditi. Mi to optužuje, e, odbacujemo, osuđujemo. Ono što je važno jeste da sada službeno govorimo o privrednom prekidanju pregovora, a da ne govorimo ovdje o konačnom e, prekidanju pregovora jer imamo u Turskoj i one koji se još uvijek bore za demokraciju i ljudska prava. Hvala gospođo Vord na jednu minutu. Od uvijek sam se zalagala za ljudska prava i demokraciju u Turskoj od početka mog mandata i zaista mi je žao kad vidim koliko se situacija pogoršala u proteklih pet godina. Pozivanje na suspenziju predpristupnih pregovora vrlo je bolno jer sam uvjerena da budućnost Turske jest u Europi. Imam redovne kontakte s turskim građanskim društvom i uvjerena sam, e, uvjerila sam se da Turska e, turske civilno društvo želi demokraciju i ljudska prava. Međutim, E, situacija sa novinarima, ženama, etničkim manjinama i LGBTI skupinom je takva da ne možemo više imati plodonosni dijalog. E, jedna umjetnica s kojim sam se zbližila u projektu Human Rights Watcha i odborom za zaštitu novinara, nedavno je puštena na slobodu. Međutim, njen slučaj primjer je upravo toga kako Turska pokušava ušutkati e, slobodne glasove. I isto tako situacija sa Abdulom Erdo e, i e, sa mnogim oponentima primjeri su loše situacije tog režima. Hvala sada gospodin Mavrides na jednu minutu. Hvala. E, što je danas Turska? To je jednostavno zatvor, e, srušila se pravna država. A tako to izgleda izvan Turske? Radi se o ekspasionističkoj sili e, koja ima islamističku neke aspekte. Nažalost, stajalište Europske unije iskrivljeno je iz ekonomskih razloga, a na uštrb naših vrijednosti. Mislim ovdje na obveze koje je Turska trebala ispuniti e, prema maloj državi članici Europske unije, a to je e, Republika Cipar. Turska nikada nije ispunila te obveze iz takvih e, razloga jednostavno e, to ide na uštrb e, oni koji su protiv toga da Turska uđe uniju. Ja mislim da u ovom izvješću trebalo biti puno stroži i da ćemo se jednostavno zbog toga jednog dana zažaliti. Gospođa Moreno. I postoji e, novi režim e, u Turskoj koji je jako represivan i koji u prvom redu iti ide protiv Kurda i HDP-a. Njihov predsjednik e, Mirtas Demiktaš mi je poslao pismo. Nakon što smo gospođa Podilija bili tamo u prosincu, on je dakle e, tražio da se suspendiraju e, pregovori s Turskom. Povjereniče, e, Turska mora drugačije postupiti i trebamo natirati sljedeće lokalne izbore u Turskoj. Jednostavno Turska i Kurdi traže o našu suradnju. Ne smije ostati sami pred ovim diktatorom, jer on je strpao u zatvor 150 tisuća dužnosnika, zatvorio je velik broj nevladinih udruga i više od 200 medija. Predsjednik prekida, oprosti, nema više vremena. sada gospodin otis na jednu minutu. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, Turska nastavlja kršiti ljudska prava i temeljne slobode a istovremeno e, oružano je okupirala jedan od država Europske unije. Mi govorimo o Carinskoj uniji, a Turska e, više uopće ni ne priznaje sadašnju Carinsku uniju time što ne priznaje Republiku Cipar. E, čuli smo prijedlog da se završi s predpristupnim pregovorima, a istovremeno se tražilo da se modernizira Carinska unija. Predlažem dakle da glasate protiv prijedloga bezujetne modernizacije Carinske unije jer ona ide protiv svih pravnih načela. Moramo istovremeno izvršiti pritisak na Tursku da ispuni svoje obveze i da prestane okupirati Cipar ona treba prestati s kolonizacijom, a treba isto tako pridonijeti rješenju ciparskog pitanja i to u okviru rješenja koje će biti binacionalno kako predviđaju um, Ujedinjeni narodi. Hvala. Gospođa Forenza na jednu minutu. Hvala lijepo. Ovdje na fotografiji je Leila Guven. Snimljeno je ona je u štrajka glađu od 11, 18. studenog 2018. godine. Štrajka glađu između ostalog da e, Očalan ne bude više u samici jer on čami već 20 godina u turskim zatvorima. Situacija u Turskoj nakon puća e, postala je zapravo autoritarni režim, a taj puć bio je samo izlika za takvo postupanje. Ja sam bila u Ankari kako bi bila na e, suđenju HKDP-a, e, primjerice Salidit Demirtas i Fiktan Juksak Dag. E, međutim, nismo uspjeli doći na to suđenje jer nam je pristup sudnici zabranjen. Pozdravljam danas osobe koje ovdje u Strasburu štrajkaju glađu kako bi tražili da očala puste i samice. Hvala, a na kraju gospodin Funtulis koji će govoriti na jednu minutu. E, Turska nije europska zemlja. Ona ne prihvaća zapadnu civilizaciju, ne želi to učiniti, diskriminira manjine, uključujući i alevite. Vlada je različite kategorije ga jednostavno otpustila. A uopće e, ne smijemo zaboraviti kako se ponaša prema sucima i liječnicima. E, Turska e, krši teritorijalne vode i zračni prostor Grčke. Odbija potpisati konvenciju o pravu mora. Tražimo da se odmah preginu predpristupni pregovori s Turskom, baš kao i svo europsko financiranje. Tražimo da Turska odustane od svih neopravdanih zahtjeva prema Grčkoj te da oslobodi Cipar. Sve dok do toga ne dođe, toj države nije mjesto za europskim stolom, a u svakom slučaju u Europskoj uniji Turska nikada neće imati mjesto. Hvala, a sada e, molim e, za e, zaključne primjedbe pobjednika. Hvala lijepa. Hvala svim zastupnicima na intervencijama i primjedbama. Mislim da nas sve brine stanje odnosa između Europske unije i Turske i e, čuli smo već na vijeću da je došlo do e, zastoja u pregovorima i da se ne mogu otvoriti novi e, nova poglavlja. Mi moramo ipak ostaviti otvorene kanale u odnosima prema Turskoj. Za razliku od nekih primjedbi na plenarnoj, moramo početi raspravljati o e, poboljšanju carinske unije, jer to bi možda bio jedan način da se ispune određeni uvjeti. Istovremeno moramo vrlo jasno reći da Turska mora poštivati norme i obveze na koje je pristala. To ona mora činiti i kao članica Vijeća Europe. Moramo tražiti od Turske da poboljša situaciju ljudskih prava i isto tako da poštuje sve države članice Europske unije. Nastavit ćemo raditi na taj način. Komisija će i dalje izvješćivati o situaciji u Turskoj, a isto tako ćemo o tome razmišljati za vrijeme našeg paketa o proširenju o kojem ćemo govoriti ovog proljeća. Podržavat ćemo vrlo značajno građansko društvo i sve one koji smatraju da demokracija počinje polaganjem računa. Hvala lijepa. E, gospodine povjereniče, sada ima riječ ministrica. Uvaženi zastupnici, dame i gospodo, zaključno želim svima zahvaliti na jako dobroj raspravi. Poslušala sam sve što je rečeno. Naše institucije isto gledaju na mnoga pitanja i nastavit ćemo dijalog. A vijeće će e, tijesno pratiti što se događa u Turskoj i e, jako će puno pozornosti posvetiti na pitanja kojima smo danas govorili. E, sastanak koji će se održati krajem ovog tjedna 15. ožujka, dakle odbora, mišovitog odbora s Turskom, bit će izuzetna dobra prilika da se vide kako je stanje odnosno između Europske unije i Turske, ali isto tako da pogledamo koji problemi postoje u našoj suradnji. Reći ćemo turskim predstavnicima da sasvim jasno tražimo da oni pod hitno i učinkovito učine nešto o svim onim negativnim aspektima o kojima se piše u ovom izvješću. Istovremeno, mislim da sve strane mnogo mogu dobiti od intenzivnog dijaloga na svim razinama. Sa stanovišta predsjedništva, zajedno s državama članicama i s komisijom, nastavit ćemo raditi što možemo kako bi se situacija poboljšala. Na posljedku dopustite mi da zahvalim Europskom parlamentu na doprinosu kao e, posebno i izvjestiteljice Kati Piri koja je u izvješću govorila o situaciji u Turskoj. Stajalište Europskog parlamenta važno je zbog šireg političkog procesa. Er, trebaju i e, europski građani i turski građani imati dijalog koji će govoriti o demokratskom procesu. Hvala svima još jednom. Hvala. A sada molim izvjestiteljicu, gospođu Piri, da iskoristi posljednje dvije minute. E, hvala. Dopustite mi najprije da se vratim na ono što je reklo predsjedništvo vijeća. Kažete da svi komunikacijski kanali moraju biti otvoreni Turskom. E, to je točno, ali e, kanal pristupanja je onaj koji trebamo zatvoriti jer je on postao smiješan. Mislite, vi kažete i dalje smo primijetili što ste rekli i nastavit ćemo pratiti to. Nadam se da ćete u petak kad se susretne s turskim predsjednikom ćete na prvo mjesto staviti ljudska prava i to prenijeti e, njemu. Ali isto tako što je sa E, obraniteljima ljudskih prava. Mi e, izdvajamo sredstva za njih. Hoćete li vi tražiti da se ljudska prava poštuju i da je to vrlo bitno za odnose između Europske unije i Turske? Nadamo se da ćete imati bolju strategiju u odnosima s Turskom. E, mislim da se svega petero kolega složilo sa ovom e, strategijom i koji žele nastaviti proces. Mi želimo zapravo ovdje imati, imamo jasnu većinu da se prestanu, naglašavam prestanu pregovori s predsjednikom Erdoganom. Jer ovi su pregovori postali potpuno nevjerojatni i potpuno smiješni. Ali kolege krajnje desnice i neki ispučeno žele ići i korak dalje. Ne samo da se prestanu, prekinu pregovori, već da Turski se ukine status kandidata. Iznenađuje me da to čujem. Iz redova pučana deset godina imali smo i izvjestitelja za Tursku koji to nikada nije tražio. Ako se zaista radi o kršenju ljudskih prava, onda E, držimo se većine u ovom parlamentu koji traže jednostavno prekid, pregovora. Nadamo se da će se jednom situacija promijeniti. Svi se mi nadamo da će situacija u Turskoj promijeniti i ne smijemo jednom zauvijek e, tražiti da prestane mogućnost da Turska se integrira u Europsku uniju. Hvala lijepa. Ovim je rasprava završena. Sada nekoliko priopćenja. Jučer je predsjednik rekao kako je tumačenje pravila 171 paragraf prvi o, e, odbora AFKO. Budući da u roku od 24 sata nije bilo prigovora, onda se smatra da je ovo tumačenje sukladno, e, usvaja se sukladno pravilu 226. A sljedeće priopćenje vezano je za preporuke od, odbora Ekon e, da se ne prigovara delegiranim aktima o kojima se jučer reklo na otvaranju sjednice. Budući da ih nije bilo, preporuke se smatraju usvojenim. Objavit će se zajedno s usvojenim tekstima, tekstovima e, sutra 13. ožujka 2019. godine. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o izjavi podpredsjednice e, Komisije i visoke predstavnice Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku na temu e, situacije u Venecueli. Koliko sam shvatio, povjerenik Mimica zamijenit će visoku predstavnicu. Izvolite, povjereniče Mimica. Pozdravljamo e, fokusiranost Ruskog parlamenta na situaciju u Venezueli te e, vaš e, te težnje ka jednom rješenju situacije. Važno je da iskoristimo sve instrumente koje imamo za poticanje demokratskih i mirnih rješenja te održavanje i predsjedničkih izbora. Od prošle rasprave u siječnju u ovom parlamentu napetosti su se samo povećale, a uvjeti su se pogošali. Broj građana koji napuštaju Venezuelu raste. Prema UNHCR-u od 2015. milijuni građana napustili su Venezuelu, a njihova brojka može narasti i do 5 milijuna do kraja ove godine ako se kriza pogoša. Nestanak struje koji nadalje pogošava situaciju e, i kada je riječ o zdravstvenoj skrbi te opskrbi vodom i hranom. Kao što svi znamo, ova kriza uzrokovana je političkim i institucionalnim problemima. Trenutačna situacija razvijala se godinama uslijed napada na temeljna ljudska prava, demokraciju i ustavni poredak. Potrebno je političko rješenje ove situacije, ali ono mora biti demokratsko, mora biti mirno i moraju do, rješenje koje moraju donijeti i provesti građani mora se uspostaviti poredak, mora se sazvati ponovno, e, posazvati i parlament kao jedino demokratski izabrano tijelo. Već nekoliko puta pozivali smo na e, e, da, da članovi parlamenta i njihov predsjednik imaju imunitet da mogu te da mogu nastaviti obnašati svoju dužnost bez straha od napada. Posljednji pokušaj korištenja, e, odnosno pokušaj korištenja sile, rekao, sredstva rješavanja ovog problema samo će produbiti patnje građana Venezuele. ono što treba izbjeći jeste i povećanje eskalacija situacije u Venezueli te isto tako izazvati nove napade na građane i druge. Jedini način kako da se okonča ovaj problem jeste omogućiti građanima da izraže svoju volju u obliku predsjedničkih izbora koji će biti slobodni, demokratski i transparentni. Europska unija je promicala formiranje jedne međunarodne skupine koja će pomoći u uspostavljanju uvjeta koji će omogućiti održavanje slobodnih predsjedničkih izbora. Kontaktna skupina je uspostavila jasan vremenski okvir za provođenje izbora. Izborno nadzorno tijelo mora biti reformirano i to mora se početi i od time da se ažuriraju izborni, e, odnosno registri e, glasača. Isto tako mora se, osloboditi sve političke zatvorenike. Mora se osigurati i neovisnost izbora. Naš prijedlog nije Ovi ograničavanje. Mi smatramo da međunarodna inicijativa može pridonijeti ostvarenju minimalnih uvjeta koji će dovesti do uspostavljanja e, mislenog i razumnog političkog procesa i održavanja transparentnih izbora. Isto tako treba uzeti u obzir i potrebe građana koja ne može sada čekati da se ova situacija riješi. Ugroženi su životi, humanitarna pomoć mora do doći u zemlju i dospjeti do onih kojima je ona potrebna. U posljednje dvije godine Europska unija je posvetila više od 67 milijuna eura u obliku humanitarne pomoći. Mi smo spremni i povećati e, novčana sredstva. Kontaktna skupina razmatra mogućnosti uspostavljanja međunarodnog mehanizma za koordinaciju i pružanje humanitarne pomoći u Venezueli. U uskoj suradnji sa UN-om te našim lokalnim i međunarodnim partnerima pomoć treba biti pružena na temelje se na stvarnoj potrebi građana, a ne na političkoj agenti. Te treba biti trebaju dijeliti, trebaju dijeliti neovisni akteri ne smije pomoć, ne smije biti e, politička igra i ne smije e, služiti drugim svrhama. koordinacijska skupina sada radi upravo na ove dvije teme, humanitarna pomoć i e, politička situacija. Isto e, tako u veljači se raspravljalo o svim uvjetima koji su potrebne za održavanje e, novih izbora, ali i pružanje humanitarne pomoći. E, raspravljalo se i o tehničkim rezultatima sastanka te također priprema sastanka krajem ožujka u Latinskoj Americi. Više od jednog milijuna e, e, građana Venezuele imaju euro, i bilo E, putovnicu jedne od europskih zemalja ili e, rodbinu jedne od europskih zemalja. Moramo potuzeti nešto, no svjesni smo da se rješenje ne može nametnuti izvana, nego da do rješenja mogu doći samo građani Venezuele, i, ali mi ćemo učiniti sve kako bismo pomogli građanima Venezuele da e, uzmu svoje živote u svoje ruke. Hvala. A sada u ime EPP na dvije minute riječ ima Gonzales Pons. Poštovane dame i gospodo, čim nestane struja, na sat vremena. Ljudi umiru na intenzivno, na, ako su na intenzivnoj njezi. isto tako umiru, na, umiru novorođenčad, umiru svi oni koji ovisi o dijalizi i slično. A od petog dana počinju umirati i drugi oni kojima je potrebna dijaliza. Ovo je zaista katastrofalna situacija. Sve se to događa u Venecueli koja ja već satima u kojoj već satima i danima nema struje. Nedostaje hrane, nedostaje lijekova vlada, teror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 tamo imamo i valutu koja zapravo ne funkcionira. Režim ovdje zapravo e, se poigrava smrću, nema rješenja e, problema. Europska unija mora odlučno tražiti puštanje političkih e, zatvorenika. Luis Gardijas je prvi koji treba biti pušten, to je riječ o španjolskom novinaru koji je tamo samo radio svoj posao, potrebno je uvesti sankcije. I dok jedni slave, drugi umiru i pate u zatvorima. Građani Venezuele nemaju pristup čistoj pitkoj vodi. Pa ne možemo sada samo e, sjediti i promatrati tu situaciju. Imamo kontaktnu skupinu, ali život venecolanaca, e, njihova glad, njihova patnja, to je nešto što se tiče i nas. E, to je jedno od osnovnih temeljnih pitanja i ne možemo ih ovdje ostaviti same. Hvala. U ime e, socijaldemokrata, e, gospodin Atandon. Hvala, gospodine predsjedavatelju. Vrijeme je da budemo ozbiljni, da razmotrimo što se sve može dogoditi. Situacija je dramatična, ne samo zbog nestanka struje, Vjerujte mi da je sve veći rizik od e, građanskih e, internih sukoba. Ovo može biti velika katastrofa za cijelu zemlju. Sukob bez rješenja. Kontaktna skupina stoga treba promicati demokratsko mirno rješenje. Oni su jedini koji mogu govoriti i sa onima koji su na vlasti i sa opozicijom kontaktna skupina i Europska unija. Mi moramo promicati mirno rješenje um, ove situacije kako bi se izbjegao uh, društveni i socijalni kaos. Gospodin Tanok na jednu minutu. Gospodine Tanok, molim vas da upalite mikrofon. Gospodine predsjedavatelju, Imamo ovdje zapravo još jedan neuspjeli plan od prošlog tjedna i to je još veći udarac za građane Venezuele. Um, još teško je zapravo razriješiti probleme imajuće na umu zapravo i sabotažu e, Čini se da je ovo zapravo rezultat e, pote financiranja te rezultat E, zloporabe i utaje novca. Jedini način, svaki pokušaj da se razriješi ova situacija završio je zapravo u pogoršanju situacije. 80% građana Venezuele je pogođeno ovom, e, ovom krizom. E, ovdje imamo infrastrukturu koja se urušava. Stoga pozivam sve zastupnike u parlamentu da treba djelovati kako bi se riješila situacija u ovoj zemlji. Hvala. Riječ ima gospodin Nart na dvije minute. Hvala gospodine predsjedavatelju. Venezuela proživljava strašnu krizu, kršenje ljudskih prava, nema hrane, nema lijekova, imamo nasilne napade, političko ugnjetavanje. Milijuni ljudi napustili su Venezuelu. Maduro, vlada, time što ugnjetava druge i širi strah Njegov režim ugnjetava siromašno stanovništvo i umjesto da se pruži pomoć građanima. Nisu to moje riječi, to je eh, Amnesty International i ono što su one rekli 20. siječnja. Imamo prosječnu plaću od tek nekoliko dolara eh, mjesečno. Ovo je zemlja koja stoje na popisu eh, zemalja u kojima vlada visoka korupcija. sudce u Venezueli imenuje izravno Maduro. Uvijek iznova se čuje i prigovori Amnesty Internationala. Oni govore o svemu o čemu, o čemu govorim i ja. Riječ je o strašnoj situaciji vlada teror Već pet dana u Venezueli nema struje, nema ni vode, voda koja je na raspolaganju nije pitka, nije čista i ovdje zapravo govorimo o vrlo strašnoj situaciji ono što ovdje građanima potrebno jest struja, voda, hrana, ljekovi. To je ono što građanima nedostaje i e, ja sam solidaran s našim, e, s našim sestrama u Venezueli. Gospodine Kozape Ermutin na minutu i pol. Hvala gospodine predsjedavatelju.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 nalazimo se u situaciji da ponovno raspravljamo o Venezueli i ponovno parlament e, koristi instrumente, koristi zapravo humanitarnu pomoć e, kako bi e, u svrhu zapravo vojne intervencije da i postoji kršenje ljudskih prava, ali svak, o čemu je ovdje zapravo riječ? O pokušaju rušenja vlade. Uzmite samo na trenutak i razmislite o tome kako su uništeni Libija i Sirija. Isto se postupa sada u Venezueli. Puć koji se koristi kako e, tu se zloporabe riječi kao što su demokracija, kao što su ljudska prava, kako bi se podrška dala puču. Ono što sada vidimo e, jesu djelovanja koja će zapravo dovesti do rušenja suverene vlade. Više od 500 e, djece stratavaju. Imamo u Kolumbiji vođe koji bivaju uzmeđeni. To samo u posljednje se iz toga prestanemo lagati i okanemo se Venezuele. Gospodin Papadakis, imate minutu. Sada riječ ima gospodin Papadakis. Poslušat ćemo i njega, kao što smo slušali i vas. E, imate minutu. Narod u Venezueli treba odlučivati o svojoj budućnosti. Mi osuđujemo imperialističke planove koji su u obliku kontaktnih skupina i putem drugih instrumenta se žele miješati u e, stanje u Latinskoj Americi koji pokušavaju e, rušiti venecuelanskog predsjednika. Narod Venezuele je važan, ali to se ne prepoznaje. Riječ je ovdje zapravo o resursima koje drugi žele imati. Sada se to ovdje prodaje kao humanitarna pomoć, ali nije riječ o humanitarnoj pomoći, riječ je o nečemu drugome. Ono što želim reći da smo mi solidarni, e, imamo, da smo solidarni solidarni s građanima Venezuele koji su ovdje izloženi na kapitalizmu. Hvala. Gospodine Panceri, na jednu minutu, izvolite. Hvala lijepa. Nakon rezolucije koja je usvojena prije nekoliko tjedana, Pitao sam se koji je glavni zadatak koji treba napraviti Europski parlament kako bi pridonio rješavanju problema u Venecueli. Mislim da je prva stvar koju trebamo napraviti je da ova rasprava izađe iz konteksta političke instrumentalizacije. Mislim da je žurno da se nađe demokratski izlazak iz krize tako što će se održati slobodni predsjednički izbori, a jedino rješenje treba biti mirnodopsko i demokratsko. Drugih opcija nema jer bi izazvali velike probleme i patnje građana humanitarna situacija je takva da se ona treba dati pravilnim kanalima. Treba e, inzistirati na tome jer sve drugo bilo bi štetno. U ovako složenoj i teškoj situaciji mislim da jedino što moramo slijediti jest političku inteligenciju. Na minutu i 30 gospođa Pacera. Hvala gospodine predsjedavatelju. Znate li e, zašto nema struje u Venezuele Zato što e, to odgovara kriminalcima da bi počinili zlodjela. Vlada je nekomponentna, nema struje, nema, nema prehrambenih namirnica, nema lijekova. Vlada je odgovorna za svako dijete koje umre, izgubi život zbog takvih uvjeta. I španjolski novinar je zatočen, ali on je i europski građanin. Ali ono što je režimu potrebno jeste još više tame kako bi mogli zataškati svoje ne nedjela. Čemu služi ova kontaktna skupina? Da bi samo dovelo do toga da se sve smiju i da se Europsku uniju ne svađa ozbiljno. nema struje u Venezueli, ništa ne funkcionira, ne možete podignuti novac na bankomatu, e, nema ničega. ono što nam treba jeste jasan plan za jednog interimnog predsjednika Treba nam plan koji će biti europski plan, a koji to je naš jedini kontakt. Imamo ovdje izvanrednu situaciju. Jedino što možemo napraviti jeste pitati e, predsjednika Koidoa što Europska unija može učiniti za njega i građane Venezuele. Hvala, gospođa Komeš, na jednu minutu. portos de serviços parados, sem geradores, morrem crianças, velhos, doentes nos hospitais. Moramo reći da u Venezueli je situacija takva da e, ima i puno djece koje silno pate i nitko ništa ne govori. Apsolutno treba intervenirati i e, e, komunicirati sa stanovništvom Venezuele. Bez naroda Venezuele ništa se neće dogoditi. Moramo štititi građane Venezuele. Podsjetimo se na to da Maduro i oni koji ga podržavaju e, su oni koji trebaju izvesti pred lice pravde. Europska unija mora intervenirati na ispravan način. Jer samo je pitanje vremena kada će ti ljudi otići jer nije moguće da Maduro ostane i na tom mjestu. Gospođa Hranzova na minutu i pol. Hvala. Gospodine predsjedavatelju, Venezuela je neposredno pred e, kolapsom. Nestance struje posljednjih dana samo ponovno pokazuju da Maduro nije političar e, niti šef države kakav je potreban Venecueli. On je tiran. Građani Venezuela pate pod ovim režimom, režimom koji ih niti poštuje, niti e, zastupa njihove potrebe. Ovo još jedno pokazuje da sva ona obećanja, sve one pobuđene nade više ne mogu biti ispunjene. Važno je da se sada raspišu mirni izbori i Europska unija sada ima dvije opcije. Ili će aktivno djelovati na pronalaženju mirnog demokratskog rješenja, onako kako gospodin Gojdo to predlaže, ili i dalje čekati čekati da još više ljudi strada, da sve dok Venezuela ne potone i ne bude uništena. Odluka je na nama. Mi moramo e, i poštivati demokraciju i ustav Venezuele. E, gospodin Guido kao interimni predsjednik to trebamo tako priznati i nadam se da ćemo ga uskoro moći pozdraviti ovdje u ovom visokom domu. Uh, Hvala imate dugi popis oni koji su se spontano javili za riječ. Pokušat ću dati riječ svima, onoliko koliko je to moguće. Morat ću vidjeti kako ćemo, koliko ćemo vremena imati. Možda bude morao skratiti popis. Dobro, imate blue card. Dobro, na popisu ste, ali ste prekasno da postavite pitanje. E, gospodin e, Rangel, izvolite. Gospodine predsjedniče, situacija u Venezueli je situacija koja je zapravo situacija nenadane e, i hitne situacije. Sa ovom situacijom ima jako puno gladi, ali također nedostaje i vode. Bolnice se zatvaraju, a treba pomoći svima onima koji će E, možda umrijeti zbog ovoga. Jer problem Venezuele nije samo problem diktature. Radi se o problemu života i smrti. Jednostavno o problemu priživljavanja, dakle humanitarne pomoći. Moram reći da puno puta ovdje u parlamentu je velik broj zastupnika e, govorio o ovome što se sada događa, što je pozitivno za te zastupnike, jer međunarodna zajednica je, je trebalo puno vremena da uvidi i prizna da je Maduro ne samo diktator, on je despot. <clears throat> On je zapravo ubojica u odnosu na vlastiti narod. Držimo se minute, imamo e, dugi popis, ne želim nikoga lišiti njegovog vremena, držimo se mm, jedne minute. Govornik ne govori mikrofon. Hvala lijepa. Borba za slobodu i demokraciju u Venezueli traje dugo vremena kao što je rekla nekolicina kolega. Moram reći da u zemlji poput Venezuele gdje već četiri dana e, gdje četiri dana nema struje, da to je ogroman problem. E, samo posluge su opljačkali u bolnicama, e, mnogi <clears throat> mnogi e, bolesnici zbog toga što više nisu prikopčani na različite aparate umiru. E, predsjednik e, Maduro nije ništa promijenio jer američke sankcije jednostavno nisu dale nikakve rezultate. Na milijuni ljudi bježe iz zemlje. Radi se o diktatorskom režimu i već jako dugo <clears throat> nema u više i e, novca, taj novac je jednostavno kleptokratski režim. E, trebali bismo dati e, sankcije toj zemlji. Situacija u Venezueli zaista je ozbiljna. To je trauma koja pogađa majke, djecu, starije ljudi, cijele obitelji. To je kriza. Želim reći da od mišljenja koje smo čuli u ovoj dvorani, mnoga nisu baš jako realna i ne odražavaju stvarnost u Venecueli. Mislim da će naše političke intervencije imati vrlo, vrlo ograničeni učinak. Moramo se usmjeriti na mobiliziranje međunarodnog mišljenja i e, treba međunarodna pomoć biti spremna. E, važno je znati da Venezuela, je de facto ima te poteškoće od 948. Današnja rasprava neće pomoći Venezueli, ako ne budemo dosadni i u praćenju situacije i ako ne pošaljemo humanitarnu pomoć. Franko minutu. Hvala lijepa. E, Vlada postoji, ali ostaje na vlasti samo zbog e, korištenja brutalne sile i zbog trpljenja većine stanovništva. Pitanje je koliko društvo treba trpjeti, koliko ljudi treba umrijeti prije nego taj eksperiment socijalizma u 21. stoljeću e, bude okončan. Situacija u zemlji je situacija potpuno kaosa, no e, ipak e, se ta represija i dalje nastavlja. Brojni kolege govorili su o španjolskom novinaru, čije trenutačno puštanje na slobodu tražimo vidimo kako to ima užasan učinak na granice sa Brazilom i drugim zemljama. Ne možemo ostati e, pasivni e, dok gledamo povrede ljudskih prava. Moramo primijeniti sankcije, uključujući i diplomatske sankcije. Nisam čuo niti jedan prosvjet protiv toga. Gospođa Humanis Barba, jednu minutu. strašno je da jedna od zemalja u svijetu koja je, koja je najbogatija u smislu e, prirodnih resursa provodi vrijeme u tami prolazi kod e, jednog od najgorih razdoblja u povijesti. Nije to rezultat imperialističkih snaga, nego e, šavezov socijalizam koji je doveo do toga. U Venezueli, kao što je rekao jedan kolega, građani piju zagađenu vodu, djeca umiru u bolnicama. Od 2013 električna infrastruktura je militarizirana, a Kuba e, se postupa kao vampir. E, uzima preko 80 tisuća barela e, nafte dnevno iz Venezuele. Europska unija treba zahtijevati e, da se e, e, elektrane vrate ljudima Venecuele koje predstavlja predsjednik Guaido, a nafta koja ide na Kubu je nešto što treba zaustaviti. To su prioritetne odluke. Hvala predsjedniče, povjereniče. Nedostatak hrane, lijekova, korupcija, to je nešto s čime su se venecijanci morali nositi godinama. Zato je Maduro izgubio e, e, izbore e, razdoblja bez električne energije u cijeloj zemlji. Još su jedan dokaz o nesposobnosti režima. Prošli tjedan na granici sa Peruom e, imala sam priliku slušati e, obrazovane ljude, Madurove žrtve. Oni bi imali svoje mjesto u svakom drugom dijelu svijeta njima je sada potrebna humanitarna pomoć koju blokira diktator. Žele mirnu e, e, zemlju, a e, rješenje je u kontaktnoj skupini koja može primijeniti europsko stajalište. Pozivamo na slobodne izbore. Ja sam, za, ja sam protiv na svakom rješenju koje je izvan, izvan okvira međunarodnog prava. Hvala. Da, postoji e, e, ne samo nedostatak struje, nego i vijesti, zamračenje u svim područjima. Ja mislim e, da New York Times nije, ne podržava Madurov režim, ali objavljuje puno lažnih vijesti. Postoje priče koje se ponavljaju i u našoj izbornoj e, kampanji koje također nisu istinite. Vidimo e, e, propuštanje promicanja dijaloga, ali kako možete razgovarati o dijalogu kad ne želite dijalog, nego naftno poslovanje, novac, novac i sve više novca, to je ono što ti ljudi žele. To nas treba brinuti zato što dolaze izbori i ako ne budemo oprezni, naša će mjesta oduzeti krajnja desnica. Hvala lijepa, povjereniče, kolege. E, tražit ću četiri stvari. Prvo, ostavite Venecuelu na miru. Rekli ste povjereniče da Venecualci moraju odlučiti u svojoj budućnosti. Ako e, vas zaista zanima njihova demokracija i ljudska prava, onda osudite i postupanje SAD-a. Na primjer, napad koji je doveo do e, nestanka struje. Niko ne govori što je u pozadini toga. Treće, pokažete interes za e, ljude Venecuale, a ne njihovu naftu i e, e, nemojte više obogaćivati multinacionalne korporacije, osiromašivati e, radničku klasu. Hvala. <clears throat> Ovo je rasprava koja se vodi o Venecueli. visoka predstavnica nije tu. Govorimo o tome da u toj zemlji trenutno nema struje. Radi se o raspravi, a vi ne želite niti dijalog, niti mir. Vi jednostavno želite da tamošnja vlada padne. Vi dajete potporu oporbi i zapravo slijedite Trumpovu vladu i taj blackout je zapravo neuspjeh. E, neuspjeh je također svi oni kamioni s humanitarnom pomoći koji su izgorjeli na granicama a e, jednoga dana e, će se vidjeti e, kako treba princip nemiješanja Ujedinjenih naroda ipak poštovati. A predsjednik Venezuele je i dalje čvrsto na svojim stavovima i traži da se ne miješa unutarnja pitanja te države situacija u Venezueli predstavlja apsolutnu tragediju. A došlo je do toga kroz e, socijalizam i to uvijek dovodi do katastrofe. Apsolutni socijalizam dovodi do apsolutne katastrofe. Ljudi tamo u tom strašnom mjestu krize i jedina stvar koja to može pogoršati je E, dobro namjerna intervencija. Ja predlažem da Evropska unija i drugi strani igrači budu jako oprezni, da budu tamo i da trguju i razgovaraju diplomatski sa venecualcima kada se vrate e, na svoje noge, kada ponovo stanu noge. E, gospodine povjereniče, evo sada je došao trenutak da vi odgovorite. Izvolite. Ovo je e, bila vrlo korisna i e, smislena razmjena mišljenja. zahvaljujem zastupnicima na intervencijama. Politika Europske unije prema Venecueli nastavit će obuhvaćati i element pritiska, ali i političke kanale kroz koje možemo doprinijeti mirnom i demokratskom rješenju. Nastavit ćemo raditi sa zemljama u regiji i sa drugim međunarodnim akterima i to kroz međunarodnu kontaktnu skupinu koristit ćemo sve instrumente da zemlju popratimo prema mirnom e, e, rješenju do kojeg ćemo doći pregovorima i e, venecualci i u Venecueli i e, e, u inozemstvu bit će naša prva briga. Nastavit ćemo napore da, se, da pomognemo rješavati njihove potrebe. Još jedanput želim naglasiti koliko cijenim ulogu parlamenta u tome što čini ovo važno pitanje još uvijek na dnevnom redu međunarodne zajednice. Hvala. E, mislim da je još jedan kolega zatražio riječ u okviru spontanog javljanja, ali to je bilo već u trenutku kad smo taj postupak započeli. E, pravilo je da e, se tada ne može zatražiti riječ. Ispričavam se, ali tu ne mogu ništa učiniti. Ne čujem govornicu jer nema mikrofon. Molim vas, možete li govoriti u e, mikrofon? Evo, daću vam sada jednu minutu tu s ovog mjesta. Ne želite jednu minutu? E, e nemamo više puno vremena, e, no pravilo je kada tražite e, riječ u spontanom javljanju dobit ćete riječ, ali kada počinje spontano javljanje, odnosno govori u okviru njega, ne možete tada više dobiti riječ. Evo, kolegice, vam sada dajem jednu minutu, ipak. Siguran sam da možete govoriti i bez e, da gledate u svoje bilješke. Znam da e, Venezuela prolazi kroz razdoblje mraka, kroz predsjedničku i humanitarnu krizu. E, taj mrak nije samo metafora, to je stvarnost. Djeca umiru u bolnicama bez e, svjetla, bez vode, bez hrane, a reakcija Medura se vidjela na granici gdje dolaze kamioni sa hranom a vraćaju ih. Evropska i dalje govori o kontaktnoj skupini, a Maduro joj se smije u lice. Vidjeli smo što se sada događa mjesecima, godinama. Ja mislim da Evropska unija ne može govoriti o slobodnim izborima, ona mora e, govoriti e, konkretno mora odrediti datum E, mora razgovarati sa Guaidom jer Maduro nikad neće e, e, raspisati izbore. Dobro. Molim vas još jednom, pamtite što sam rekao o pravilima, rasprava je završena, Glasovat ćemo na sljedećoj sjednici, a sada idemo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je izvješće gospođe Fotege. Dakle, radi se o dvije godine nakon izvješća EPA o strateškoj komunikaciji EU-a za borbu protiv propagande koju protiv njega provode treće strane. Gospođa Fotiga, imate e, riječ. E, hvala po, e, povjereniče, kolege. Čast mi je što imam priliku sada ovdje izložiti ove preporuke izvješće dvije godine nakon donošenja važnog izvješća o EU Stratkomu za borbu protiv neprijateljske propagande protiv Europske unije koju provode treće strane. Ja sam bila izvjestiteljica EPA i za drugo izvješće prvo izvješće koje je doneseno u studenom 2016. bilo je podijeljeno u dva dijela i tu su bili naznačeni glavni akteri e, u tom radu protiv Europske unije kroz neprijateljsku propagandu. To su bili državni akteri i to uglavnom Ruska federacija i nedržavni akteri i to uglavnom e, radikalizirane islamske organizacije kao što je ISIS. Ovoga smo puta odlučili e, strukturirati izvješće i preporuke na drugačiji način, zahvaljujući doprinosu predstavnicima e, glavnih političkih klubova u parlamentu. Podijelili smo preporuke u e, dijelove u kojem se kaže kakva je situacija 2018. i e, ciljanje i borbu protiv hibridnog ratovanja. Onda smo nakon toga naglasili E, nužnost izbjegavanja cenzure, a istovremeno e, i potrebu za borbu protiv e, neprijateljske propagande, dezinformiranja u Europske unije njenim državama članicama. Naglasili smo važnost kvalitetnog novinarstva i e, e, održavanje slobode govora i slobode medija. Isto smo tako e, naznačili i to da je moguća i e, zakonodavna aktivnost i na razini Europske unije i međunarodnoj razini. Postoje dijelovi u kojem e, se govori o nužnosti uvođenja humanitarnog prava koji e, bi se